Na, dnevnom redu imamo izjave vijeća i komisije o pripremama sastanka vijeća 21. i 22. ožujka. Riječ ima ministrica Dobro jutro, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Gospodine Vrnije, Europsko vijeće će održati važne rasprave o čitavom nizu strateških izazova i mogućnosti s kojima se Europska unija suočava. Započet ću od gospodarstva. Čelnici će razgovarati o sadašnjoj gospodarskoj situaciji i zacrtati prioritete za europski semestar 2019. godine. Europsko vijeće će također podržati preporuke euro područja. Europa kao i ostatak svijeta suočava se sa sistemskim promjenama koje donosi digitalna transformacija i povećanje podatkovne ekonomije ili prijelaz na zelenu ekonomiju. Iskorištavanje ovih prilika bit će ključno za buduću, naše buduće blagostanje. Kako bismo to iskoristili, naše različite politike, digitalna, industrijska, jedinstveno tržište ili trgovinska politika se moraju uključiti u ostvarenje ovih ciljeva i suočavanje sa ovim izazovima i napređenje interesa Unije. Također e, ćemo sa zanimanjem pratiti rasprave u ostalim institucijama o tome. Još jedno ključno pitanje su klimatske promjene o čemu smo prvo razgovarali. Kao što smo zamijetili u toj raspravu, Europska unija u cijelosti mora pokazati ambiciju i mora i dalje predvoditi u borbi protiv klimatskih promjena, što znači provođenje sadašnjeg okvira za 2030. godinu, ali također i e, zalaganje na putu ka klimatski povoljnoj budućnosti. Znamo da mi moramo dati poticaj za ovakvu preobrazbu i ne smijemo izostaviti nikoga iz toga i moramo povesti računa o regionalnim posebnostima i različitim e, gospodarskim okolnostima. Europsko vijeće će o tome razgovarati i dati smjernice za daljnji rad vijeća. Kina je jedan od glavnih globalnih aktera u svim ovim pitanjima. Čelici će razgovarati o odnosima sa Kinom pripremajući na dolazeći sastanak na vrhu između Europe i Kine. Nadalje, jedan od kamena temeljaca naših demokracija je informirano glasovanje građana pred e, europske izbore predsjedništvo će izvijestiti o najnovijim događajima u cilju zaštite demokratskog procesa od uplitanja i manipulacija iznutra i izvan Europe. Čelnici će se također informirati o daljnjim naporima kako bi se suzbila dezinformacija na jedan opsežniji način u skladu s akcijskim planom koji je prošloga prosinca iznijela komisija u suradnji sa visokom predstavnicom. Idućega tjedna će se e, Europsko vijeće sastati u formatu e, članka 50. kako bi razgovaralo na najnovim događajima u vezi sa Brexitom. Biti ili ne biti članicom Europske unije, postojati ili ne postojati, to je pitanje na koje bi e, Britanski parlament trebao dati odgovor u ovim trenucima. Nažalost, ovo nije kazalište, nego je to stvaran e, svijet i riječ je o radnim mjestima i britanskih i europskih građana. U ovoj kasnoj fazi još uvijek smo odlučni olakšati donošenje zaključaka o sporazumu o povlačenju koji smo privremeno dogovorili prošle godine, ali to ne smijeći na štetu solidarnosti između zemalja članica, naročito kada je riječ o Irskoj. Iskreno govoreći, u prosincu smo dali dodatna obećanja kao što smo učinili u siječnju i u ponedjeljak, no teško je vidjeti što još možemo učiniti. Dakle, unutar okvira naših načela i stajališta, s obzirom također i na prava građana i na backstop, sve smo i dalje spremni na dalje pregovore i pojašnjenja ako to može pomoći procesu ratifikacije u Ujedinjenoj kraljevini. Ta pojašnjenja, međutim, ne smiju se suprotstavljati e, samo smišljavanju backstopa, nego trebaju potvrditi da je to samo nešto privremeno. Na europskoj strani uznapredovali smo u zaključivanju sporazuma o povlačenju i za nekoliko dana bi se to trebalo dorošiti ako eh, britanska strana da sva potrebna pojašnjenja. No, vjerojatno je da, čak i ako britanski parlament glasa za sporazum o povlačenju na dolazećim danima, da će to se morati popratiti zahtjevom eh, za jedno privremeno tehničko produljenje što će značiti izmjene sporazuma i danje odlaganje u procesu davanja privole i svako produljenje naravno morat će usvojiti buduće Europsko vijeće razmatrajući bilo kakav zahtjev te prirode očekujemo e, utemeljeno opravdanje takvog produžetka. No, u svakom slučaju uvjerena sam da će institucije uspjeti dovršiti ovaj proces pravovremeno i s njima u skladu osigurati pravovremeno stupanje na snagu sporazuma. Kao što sam rekla prije, mi smo i dalje spremni na dalje pregovore pod uvjetom da vidimo kraj cijelog procesa, što će značiti da e, britanska vlada i britanski parlament moraju izneti jasan pravac svojeg djelovanja e, kao i e, rokove u kojima će se njihovi ciljevi ostvariti. U međuvremenu jedina sigurnost koju imamo jest sve veća nesigurnost za građane, za poduzeća i to već ima jasan gospodarski učinak na ulaganja, na djelatnosti i na ono što je najvažnije radna mjesta. Dakle, još je nužnije nastaviti pripreme za sve moguće scenarije što uključuje i izlazak bez sporazuma. S obzirom na navedeni kontekst, vijeće i zemlje članice na nacionalnoj razini intenziviraju svoje rad na pripremama za sve scenarije, nadograđujući ono što je već učinjeno. Drago mi je što e, vidim da postoje mnoge mjere za pripreme koje su dogovorile naše institucije u unatoč velikom radnom opterećenju u e, ovoj kasnoj fazi saziva. Predsjedništvo je uvjereno da ćemo s vašom suradnjom e, moći uspješno dovršiti usvajanje preostalih e, kriznih mjera u odgovarajućem vremenu, ali nadamo se istovremeno da one neće biti potrebne. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Prvi potpredsjednik e, Europske komisije, gospodin Timmermans, ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, ovdje smo. Nakon e, još jednog glasovanja u Donjem domu Britanskog parlamenta odbačen e, je prijedlog sporazuma bez dodatnih pojašnjenja, bez obzira na njih, bez obzira na napore Michela i Jean-Claude Junckera da pomognu Terezi May da razjasni još otvorena pitanja. Dakle, unatoč svemu tome je sporazum odbačen. Sada iščekujemo sljedeće glasovanje u Donjem domu, jer jedini koji nam mogu pokazati sljedeći put koji valja krenuti su članovi Donjeg doma Britanskog parlamenta. A ovaj dom i Europska komisija, mislim da ostaju na istom pravcu i nastoje što manje naškoditi europskim građanima, li oni na kontinentu ili u jedinoj kraljevini. To je naša dužnost, moramo misliti na građane, na poduzeća, naše interese, na obje strane La Ono što mi nastojimo učiniti i što Michel nastoji jest e, pobrinuti se da ove krajnje granice koje je zacrtala britanska vlada i e, da se to spoji sa našim e, nastojanjem da se izbjegne čvrsta granica sa Irskom. I nema boljeg rješenja koje bih ja vidio i nema drugih pojašnjenja. Evo, naravno, sada smo tu i naravno ostajemo na ovom položaju i nastojat ćemo nanijeti što manje štete u ovom štetnom procesu, jer je on proces koji je štetan i za Ujedinjenu kraljevinu i za Europsku uniju, ali temeljem glasa britanskog naroda naša je dužnost e, graditi dalje na Brexitu. To se neće promijeniti, ali danas smo u rukama britanskog političkog sustava i oni nam trebaju reći koji je daljni put. Dakle, rješenje se mora to govoriti u Londonu i on ga mora ponuditi. No, u sljedećih nekoliko godina Europska unija morat će se suočiti i sa drugim e, nizom pitanja i time se već i bavi Europsko vijeće. Industrijska politika. Naša industrija je snažna i ona je pokretač našeg gospodarstva. Ona zapošljava 32 milijuna ljudi i ima udio u dvije trećine naših izvoza. Dakle, moramo u smislu toga osigurati i slobodno trgovinske sporazume, ali moramo učiniti još i više. Dakle, moramo omogućiti poduzećima pravedno natjecanje kod kuće i omogućiti im da predvode diljem svijeta u klimatskim promjenama. Trebamo ostvariti zajedničke europske projekte koji su svima bitni, naročito u strateškim područjima poput e, akumulatora sljedeće e, generacije za čistu energiju. Također, e, kao što se razvija industrija i tehnologija, mi moramo nastavljati razvijati svoje vrijednosti, jer e, na kraju krajeva to e, činimo na interes i na dobrobit svih europljama i zbog toga smo predložili ravnotežu između poslovnog i privatnog života i europsko tijelo za nadzor radnog prava i tako dalje. Dakle, to je sve sastavni dio našeg zalaganja da očuvamo naše tržište od 500 milijuna građana, da informiramo potrošače i time se bavimo u svim dimenzijama, u uslugama, u digitalnom gospodarstvu, energetici i u kapitala. Ovo vijeće bit će i prilika da govorimo o našim odnosima sa Kinom nekoliko dana prije samita između Europske unije i Kine. E, Kina je naš partner u pregovima, trgovinski partner, gospodarski konkurent. Kineske vlasti su više puta rekle da žele sudjelovati u budućnosti gospodarske globalizacije koja će biti uključivija i otvorenija. Europska unija i Kina, Europska unija je jedna od najotvorenijih gospodarstava u svijetu, ali e, to smo zaslužili e, na temelju vrijednosti koje e, su korisne za sve i na temelju jednakosti za koju se zalažemo. I zato smo predložili uspostaviti međunarodni instrument e, kako bi se promovirao otvoreni pristup javnom tržištu u čitavom svijetu to je naše nastojanje u smjeru većeg povjerenja i više reciprociteta između Kine i Europske unije i e, kako bi naša poduzeća imala iste prilike u Kini kao što kineska poduzeća imaju u Europi, što danas nažalost nije slučaj. Mi moramo štititi naše građane, naše radnike protiv nelojalnog, nelojalne konkurencije. I zato smo predložili novi okvir za filtriranje vanjskih investicija u Europi. Želim pozdraviti izvanredan rad parlamenta na usvajanju ove inicijative u rekordnom roku. Potpuno je jasno da moramo čuvati interese, ali i unaprijediti postojeći multilateralni sustav e, državnih subvencija i potpora. A Kina isto tako treba preuzeti svoj dio odgovornosti. Pravu suverenost Europska unija može pokazati i po pitanju zaštite klime. Do 2050. godine mi možemo postati prvi veliki gospodarski prostor koji je klimatski neutralan i time postati svjetionikom za druge. Preuzimanje odgovornosti za klimatske ciljeve to znači da moramo financijski okvir posvetiti postizanju klimatskih ciljeva i do 2050. moramo smanjiti više nego za pola uvoz energije, investirati u zelenu energiju, a bez da ikome ugrozimo egzistenciju i da na taj način stvorimo inovativna radna mjesta. Zahvaljujem ovome domu na tome što je e, poduprlo e, naše prijedloge da Europska unija preduzme pred, e, vodstvo kada se radi o zelenoj energiji, kada se radi o ostvarivanju ciljeva iz Pariškog sporazuma i postizanju klimatski neutralnog gospodarskog prostora. Jako mi je drago da mladi ljudi ponovno izlaze na ulice i bore se za još ambicioznije ciljeve. To je Europa koja mi daje hrabrost i optimizam za budućnost i zahvaljujem Greti i svima ostalima na tom nadahnuću. Hrabrost nam je potrebna i zato kako bi se suočili sa jednim od najvećih izazova za naše demokracije, a to su svjesni pokušaji da se manipulira našim raspravama i našim izborima. Naša poruka je Europa ostaje otvorena, sloboda mišljenja je i dalje najveće dobro, ali mi nismo naivni, mi smo svjesni toga da postoje snage koje žele podrivati našu demokraciju, no moramo biti svjesni da će to biti veliki izazov u izborima i moramo pripaziti na to. Stoga pozdravljam da je Europski parlament i da su države članice poduprijele mjere Europske komisije kako bi se borili protiv dezinformacija. No, mi smo tek na samom početku, još je puno posla pred nama. Jer kako bismo ostali suvereni kao Europska unija, moramo biti uvijek beskompromisno spremni štititi naše vrijednosti. Puno hvala gospodine predsjedniče. Merci beaucoup, monsieur le premier Hvala vam lijepa, prvi potpredsjedniče Europske komisije. Sada dajem riječ našem pregovaraču, gospodinu Mišelu Barnjevu. Hvala vam lijepa. Dobar dan svima. Danas e, je poseban e, i težak dan u ovom e, dugom procesu pregovora. Ali prvo, gospođo ministrice, dragi predsjedniče, u ime tima kojeg mi je čast predvoditi, E, želim vam iskazati zahvalnost, želim iskazati zahvalnost e, čitavom parlamentu na povjerenju e, koje nam je ukazalo na konferenciji sam malo čas rekao to nije palo s neba, to nije umjetno i to povjerenje nam nije dalo dano kao bjanko ček, nego je rezultat dijaloga, transparentnosti od samog početka i povjerenje će i dalje počivati na toj e, transparentnosti i dijalogu. Jučerašnje glasovanje o kojem je govorio gospodin Timmermans e, i gospođa ministrica produljuje i čini e, još nesigurnijom, e, jednu veliku nesigurnost koju je stvorila suverena odluka pred tri godine koju poštujemo premda e, žalimo da je to tako. Dakle, odluku Ujedinog kraljevstva da napusti Europsku uniju. E, ta odluka pogađa Ujedinu kraljevinu i Sjevernu Irsku, ali i svakoga od nas. Dame i gospodo, moram vas podsjetiti da odgovornost za odluku o Brexitu pripada isključivo Ujedinjenoj kraljevini. I danas prva odgovornost za izlazak iz ove slijepe ulice u kojoj smo se našli u pregovorima pripada Ujedinjenoj kraljevini. To je jučer jasno podsjetio i predsjednika Europskog vijeća gospodin Donald Tusk. Mi moramo zajedno naći rješenja za svaki problem, a problema je nebrojeno mnogo. Imamo ljudske i socijalne probleme, pravne i tehničke probleme, probleme ekonomske i financijske prirode koje su s koje stvorio Brexit. Moramo upravljati svim posljedicima kako bismo a to je od samog početka naš cilj kako bismo Ujedinjenu kraljevinu ispratili u jednom e, urednom e, mirnom izlasku. Naš glavni cilj jest smanjiti nesigurnost kako bi povlačenje bilo uredno i mirno i na temelju povjerenja koje će se stvoriti zahvaljujući takvom urednom i mirnom e, izlasku iz Unije, a osim Brexita još su jedni pregovori važni, čak i možda još važniji, pregovori o budućem odnosu između Europske unije i Ujedinjeni kraljevine, koja će ostati svakako sigurno prijateljska zemlja, saveznik i partner. To smo nastojali postići u e, višemjesečnim pregovorima skupa sa britanskom vladom, nikad protiv britanske vlade. Ispregovarali smo sporazum o povlačenju koji je u interesu građana, u interesu poduzeća, u interesu svih dionika, svih zainteresiranih strana s obje strane kanala. Želim eh, sada vas podsjetiti na nešto. Ako Ujedina kraljevina još uvijek želi napustiti na uredan i miran način e, Europsku uniju, ako je to još uvijek volja Ujedinjene kraljevine, ovaj sporazum koji smo pregovarali godinu i pol dana sa vladom Tereze May jest i ostaće jedini mogući sporazum. Želim da to svima bude jasno. Mi smo pored ovog sporazuma na zahtjev britanske vlade radili, mnogo radili kako bismo pojasnili, garantirali, razjasnili e, taj sporazum i iznjedrili smo još dva dokumenta, zahvaljujući suradnje ovog parlamenta, i gospođa May je sa svoje strane objavila i jednostranu izjavu. O čemu se radilo u ovim posljednjim e, razgovorima u ponedjeljak između Ujedine kraljevine i Europskog parlamenta? Htjeli smo Britanskom parlamentu dati nova pojašnjenja i nova jamstva e, da je backstop samo privremena mjera odnosno da ima privremeni karakter. Mi smo učinili sve što smo mogli kako bismo pomogli britanskoj vladi da pridobije potporu donjeg doma parlamenta. I cijelo vrijeme smo nastojali uz vašu potporu osigurati mir i stabilnost na Irskom otoku kako bismo ispoštovali sve odredbe sporazuma od velikog petka i kako bismo očuvali integritet našeg jedinstvenog tržišta koje pripada našim zemljama, naših 28, uskoro 27 zemalja, kako bismo očuvali kvalitetu i sigurnost proizvoda za potrošače. Tu se posebice radi o prehrani, o sigurnosti prehrane, eh, očuvanju svih standarda za sigurnost i zdravlje životinja kako bismo očuvali naše standarde eh, porezne, fiskalne sigurnosti, carinske sigurnosti kako bismo eh, očuvali sve standarde svih naših zemalja. Želim vas podsjetiti da se um, u Irskoj, niti sjevernoj Irskoj, ne radi o nekom dogmatskom uh, ili teorijskom pitanju. Za njih je to jedno iznimno pragmatično pitanje koje se odnosi na mir u Irskoj, mir koji uh, treba biti konačan i definitivan i koji se tiče zaštite unutarnjeg tržišta. Sva roba, svaka živa životinja koja nakon Brexita uđe u sjevernu e, uđe u Irsku iz Ujedinjene kraljevine, e, ući će i u Sloveniju, i u Poljsku, i u svaku od naših zemalja, jer se radi o jedinstvenom tržištu u kojem nema granica. Dakle, moramo naći način e, i uzet ćemo vremena da nađemo način da učinimo operativnim te kontrole e, iz dakle aspekta potrošača, proračuna i poduzeća, a bez da stvorimo tvrdu granicu. Što se tiče jučerašnjeg glasovanja, ustvrdio sam e, da neki e, e, zastupnici žele referendum, a drugi žele izlazak bez dogovora, bez sporazuma i oni su banalizirali jedan dio naše rasprave s Terezom May. A mislim da je to Mislim da je sporazum koji smo ponedjeljak postigli sa britanskom vladu, vladom od velikog značaja, a predsjednik Juncker je rekao neće biti dodatnih jamstava ili pojašnjenja. Ne možemo ići dalje od ovoga. U zaključku želim reći nešto o tome što nas sada čeka. Dakle, što nas čeka nakon danas, današnjeg dana, odnosno nakon ovog jutra. Danas eh, će eh, se u eh, Britanskom donjem domu parlamenta održati glasovanje o mogućem izlasku bez sporazuma. Donji dom će reći kako dalje i Ujedinjena kraljevina ima odgovornost, znači konstruktivan prijedlog da nam kažu što žele, što očekuju, koji je njihov izbor za naš e, budući odnos, e, koja je to jasna linija, kao što ste vi rekli, gospođo ministrice. Evo, to je pitanje koje je pred nama i na koje čekamo odgovor. To se pitanje postavlja koje je važni, koje dolazi prije od glasovanja o produljenja pregovora. A zašto bismo produljili te pregovore? Zato što pregovori o članku 50. su gotovi, završeni su. To smo obavili i rezultat je ovdje. Eto, to je pitanje na koje čekamo odgovor. Još jedno moram ponoviti da je trenutak vrlo težak zato što rizik e, od, spor, od izlaska bez sporazuma nikada nije bio tako visok izlazak bez dogovora, bez sporazuma znatići, znači će neuredan izlazak, a ne mogu vam dovoljno naglasiti ozbiljnost i posljedice takvog izlaska. Europska komisija e, i Juncker je tu dao E, svoja jamstva i vijeće, svi mi smo pripremljeni boriti se protiv takvog e, scenarija. Nikad nismo radili za opciju izlaska bez sporazuma, za no deal opciju. Uvijek smo radili za uredan i miran izlazak, ali Europska unija je spremna suočiti se i s tom situacijom. Podsjećam vas e, da um, je taj rizik uh, no deala vrlo visok i on je pred nama. E, budući da mi se često postavlja pitanje, čak i jutro sam čuo to pitanje, jeste li razočarani nakon ovog glasovanja sinoć? Naš odgovor će uvijek biti isti. Mi i dalje poštujemo Ujedinu kraljevinu i narod Ujedinjene kraljevine. Ostat ćemo odlučni, mirni i ujedinjeni i ostat ćemo puni poštovanja, ujedinjeni i mirni i usredotočeni sve do samog kraja ovih izvanrednih pregovora koji će predstaviti određenu vrstu stresa za čitavu Europsku uniju i njezine građane. Evo to će ostati do kraja naš stav. Hvala lijepa. Mišel, ti si pregovaratelj i Europskog parlamenta. Hvala ti, hvala i radnoj skupini Europskog parlamenta koju eh, koordinira kolega Roše. Hvala vam svima na vašem radu. Sada govornici u ime klubova zastupnika. Prvi je Manfred Weber, predsjednik Europskog kluba Pučana. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, evo, nakon jučerašnjeg glasovanja u Ujedinjenoj Kraljevini želim govoriti o dojmu koji sam stekao kada sam eh, posjetio Portugal Porto Susreo sam se s mladim ljudima, razgovarao sam s njima i oni su živjeli nekoliko godina e, u Londonu, u Jedinoj kraljevini i nakon političkih i gospodarskih e, problema u Portugalu napustili su tu zemlju i radili u Jedinoj kraljevini, a vratili su se zato jer su mislili da e, imaju neke odgovore za poboljšanje života u svojoj zemlji i oni su razgovarali sa svojim prijateljima u Velikoj Britaniji i rekli su mi koliko su razočarani mladi u Jedinoj kraljevini koji su, su bijesni, koliko su razočarani zbog e, promašaja koje je počinila politička klasa u Ujedinjenoj Kraljevini. Čitava jedna generacija će osjećati posljedice onoga što se danas dogodilo i ona gubi prilike za budućnost. Čitava generacija neće uživati u istim e, koristima kao i prethodni naraštaj i čitav taj naraštaj je žrtva političkog promašaja političke elite u Londonu. Zbog toga je moja poruka da smo mi europljani uz njih, uz mlade u Ujedinjenoj kraljevini da ih nećemo napustiti u ovim teškim trenucima. To je bila prva poruka. A druga je poruka što sada učiniti. Trebamo se pripremiti e, za najgori mogući scenarij. Dakle, e, mi moramo biti spremni za takvu mogućnost. A drugo je da politička elita ne uspjeva kada nema većine u parlamentu i onda se treba obratiti narodu. To bi bio logički sljedeći korak e, u jednoj demokraciji. I sljedeći korak je e, rasprava o produljenju, ali za to nam trebaju utemeljeni argumenti. Dakle, moram biti jasan. Sa mog stajališta, sa stajališta pučana, nema potrebe niti ima mogućnosti da se dodijeli produljenje od makar jednog dana ako britanska strana ne kaže jasno i glasno što želi u tom razdoblju postići. Evo, sada bih htio dodati još jedan treći element a to je vatrozid. Dakle, mi smo u Europskoj uniji dosta stabilni zahvaljujući radu naših predstavnika Miša Barnea, Žana Kloda Junkera i predsjednika Tajanija i Gea Verhofstadta. Mi smo e, ujedinjeni i jasno znamo što želimo postići, ali u nadolazećim tjednima Politička nesigurnost u Londonu će moći utjecati i na našu situaciju, dakle to treba imati na umu i osim toga mi iznova u Europskom vijeću raspravljamo o Brexitu, a ne o Trumpu, o Kini ili o drugim stvarnim pitanjima koja su bitna za građane Europske unije. Ne možemo dalje tako. Ne možemo dopustiti da Brexit zauzme čitav politički prostor. I osim toga, predstoje nam europski izbori, već e, smo pokrenuli kampanju, barem to vrijedi za neke od nas, i trebamo pojasniti da su europski izbori trenutak kada europski građani odlučuju o svojoj budućnosti i to ne smije oteti politička i pravna nesigurnost u Ujedinjenoj kraljevini. I zato mislim da nam istječe vrijeme i da Britanci trebaju jasno reći što žele postići barem do sljedećeg sastanka vijeća. Oni koji vjeruju u projekt Europske unije i oni e, sigurno moraju shvatiti da je ovo poziv na uzbunu. Dakle, vidimo kakva politička nesigurnost vlada u Londonu i oni koji ne žele na to pristati, moraju se boriti protiv populista i ekstremista na ovom eh, kontinentu. Brexit je posljedica populizma i lakih odgovora, a sada nema rješenja kako to završiti. Tako da u oči europskih izbora moramo stvoriti čvrstu koaliciju, moramo potvrditi partnerstvo koje postoji u Europi i moramo potvrditi da postoji zajednička volja za e, budućnošću Europske unije i moramo potvrditi da čvrsto vjerujemo u europski projekt. Riječ ima predsjednik e, kluba socijalista Udo Bulman. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, samit u Proljeće je uvijek mjesto gdje se sporazumijevamo o gospodarskoj situaciji u Europskoj uniji. Jutro smo već govorili o klimatskim promjenama i ja sam odaslao apel, apel na Europsku komisiju, apelirao sam na predstavnike vijeća. Mi više nemamo vremena. Moramo već ovaj summit učiniti samitom održivosti. Gospodin Timmermans je u pravu, ne smijemo čekati kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Mi moramo revidirati svoje instrumente, moramo sporazum za stabilnost i rast učiniti sporazumom za održivost i moramo postići instrumente koji su održivi. Dakle, to mora biti odgovor na postojeću situaciju i stoga vas od srca molim da svi oni koji imaju utjecaja da se založe za to da dođe do promjene paradigme, jer ona nam je nužno potrebna. Moramo se ponovno nadovezati na ono gdje je Antonio Guterres prije 20 godina započeo. Dakle, on je tada za vrijeme pred predsjedništva Portugala predložio da ekonomiju, konkurentnost, gospodarska pitanja povežemo. Mi smo izgubili dva desetljeća, konačno je stiglo vrijeme da nadoknadimo to vrijeme i to novom politikom za Europsku uniju. I ako je tome tako, gospodine Weber, da mladi ljudi iz Londona sada ponovno odlaze u Portugal, onda je tome tako zato što je to povezano s razvojem te zemlje. Antonio Costa, sadašnji predsjednik vlade, je Portugal politikom socijalne kohezije ponovno doveo do uzleta i ekološkom politikom. Naime, to nisu suprotnosti. On je to uspio u jednom vremenu kada su europski pučani i drugi hardlineri htjeli sankcije protiv Portugala. A takve promjene su nam potrebne. Budimo iskreni. Našim društvima potrebna je svježa energija. Našem gospodarstvu potreban je zrak za disanje. Našim glavama potrebno je novi način razmišljanja i onda se ne moramo više raspravljati o Brexitu. To je odgovor na Brexit. Svejedno što će se konkretno dogoditi po pitanju mnogih tehničkih detalja, to mora biti europski odgovor na Brexit. Treba nam nova snaga, nova hrabrast i moramo raditi za građane, a ne protiv građana. Dakle, to je program za koji se mi kao socijaldemokrati zalažemo. Brexit je vrlo kritična situacija. Svi mi to znamo i možemo samo apelirati. Apelirati na donji dom da donese razumnu odluku protiv hard Brexita jer sve ostalo bi bila odluka protiv građana u Velikoj Britaniji. Mi se možemo samo nadati da će se parlament dogovoriti, da će se svi klubovi uspjeti dogovoriti oko politike, politike koja će vezati, usko vezati Veliku Britaniju uz Europsku uniju, no ako to neće funkcionirati, ako taj parlament ostane blokiran, onda će građanima u Velikoj Britaniji oni će biti zaknuti i ostaju im nešto dužni. Dakle, oni moraju uzeti ponovno odlučiti. Dakle, ako parlamentarci ne odrađuju svoj posao zato što se ne sporazumijevaju, onda građani moraju preuzeti, onda građani moraju dobiti priliku da ponovno donesu odluku zato što se radi o njihovoj budućnosti, a ne samo o budućnosti parlamentaraca. Dakle, to mora biti stavljeno na dnevni red, o tome treba raspravljati na samitu. Dakle, samit se treba pozabaviti sa dvije važne teme. Dakle, radi se o tome da nam slijede izbori koji trebaju biti slobodni i pravični. Moramo učiniti više nego što smo učinili do sada. I paket azila, to je nešto, o azilu, to je nešto što moramo vratiti na dnevni red. To je vrlo važno pitanje i doista je sramotno da ne reagiramo i da dalje puštamo da se ljudi, da ljudi umiru na sredozemlju i e, da dopuštamo da se odluke Europskog parlamenta ne shvaćaju ozbiljno. Molim vas da se pobrinete za to da se ovo pitanje ponovno stavi na dnevni red. Hvala. E U ime ECR-a e, ima gospodin Henkel. Gospodine Timmermans je rekao da nema boljeg rješenja. Gospodine Barnje, vi ste rekli da osim ovog sporazuma nemamo na raspolaganju ni jedan drugi sporazum. E, ne mislim da je ovo istina, a postoji bolje rješenje, a to je da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. I molim vas, dozvolite mi kako možete pomoći da to postignemo. Prije svega prestanimo blatiti London, prestanimo napadati London. U ovom dobu, domu neki konstantno napadaju London. Evo, na primjer, gospodin Farage i gospodin Ferhofstad. Nema nikakve razlike u njihovom pristupu, u njihovoj kritičnosti prema Londonu. E, drugo, mislim da e, komisija mora priznati da ima određenu odgovornost e, za Brexit. Velika Britanija se uvijek zalagala za solidarnost, za decentralizaciju i za konkurentnost. A Brisel je kontinuirano kršio ovo, ova načela. Dakle, mi smo igrali nogometa, vi ste igrali hokej. Isto tako, treće, vrijeme je da prepoznamo da Brexit nije samo katastrofalan za Veliku Britaniju, nego i za Europsku uniju. Britanija je danas e, najveća e, carinsko tržište Europske unije. Kao da devet drugih zemalja istovremeno odlazi iz Europske unije. To je ekvivalent. Isto tako Ujedina kraljevina se uvijek zalagala za slobodu, za konkurentnost i bez Britanije u Europskoj uniji kažem vam ova Europska unija ostaće nekonkurentna u odnosu na druge regije kao što su Sjeverna Amerika, Azija, Kina, Japan, Jugoistočna Azija i tako dalje. Stoga mislim da komisija sada ima povijesnu šansu da nešto učune, učini. pomozite onima koji se zalažu za ostanak u Britaniji e, da se bore za taj ostanak. Pomozite da onima koji se zalažu za izlazak e, da spase svoj obraz, da sačuvaju obraz. Dakle, po, dajte im potporu i e, ponudite ekstenziju bez uvjeta, ponudite im autonomiju nad kontrolom vlastitih e, migracija. To bi vam pomoglo da postignete uspješno održavanje drugog referenduma i ostanak Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji. Europska unija nikada neće biti potpuna bez Ujedinjene kraljevine. Hvala vam lijepa. Prije svega moram reći gospodinu Henkelu da sam osobno uvijek govorio da izlazak e, Velike Britanije iz Europske unije jest propust, odnosno neuspjeh Europske unije. Ako jedna velika zemlja e, Europske unije napusti uniju, e, vrlo je teško reći, oh, to je izvrsno. Upravo suprotno. Mislim da Ujedine kraljevina pripada u Europsku uniju i gotovo sam siguran da će u sljedećim eh, desetljećima doći eh, generacija koja će vratiti Ujedinu kraljevinu u Europsku uniju. Ta mlada generacija već postoji u Ujedinoj kraljevini i oni će donijeti odluku protivnu odluci ove vlade i ove većine, ali gospodine Henkel, reći ću vama i vašim prijateljima u vašem klubu da ste vi jedan od glavnih krivaca za Brexit. Vrlo je lako dijeliti lekcije, nama govoriti vi ne volite Veliku Britaniju, a niste sposobni uvjeriti vlastiti na, ljude u vašem klubu koji vidim nisu ovdje da vam daju podršku. Nitko nije ovdje. Drugo, Realnost, gospodine Henkel, je sljedeća. Oni koji su započeli eh, ovaj eh, Brexit, eh, vi surađujete s konzervativnom strankom, dobro ih znate. To je bio pokušaj ponovnog preuzemanja kontrole to je bio veliki slogan onih koji se zalažu za izlazak. Čini mi se da Velika Britanija zapravo gubi kontrolu, a ne zauzima ponovno kontrolu nad svojom sudbinom kao što je e, bio slogan. Jedini razuman način da se riješi ovaj problem, gospodine Henkela, vi nažalost o tome niste rekli, niste govorili, jedini način jest suradnja među strankama u Ujedinjenoj kraljevini, odnosno pronalaženje kompromisa između laborista i konzervativaca. Kako riješiti egzistencijalni problem kao Brexit ako to obje stranke koriste za međusobnu borbu. Za njih Brexit je metak u njihovom oružju, a ne egzistencijalni problem njihove zemlje, odnosno vaše zemlje. Vaš apel treba biti ne da pozivate, prozivate nas, kolege u parlamente, nego da pozivate dvije velike stranke u vašoj zemlji da počnu tražiti zajednički sporazum i da iznađu mišljenje koje mi možemo podržati u ovom parlamentu, a to je mišljenje o bliskom odnosu između Ujedine kraljevine i Europske unije. Mislim da ono što je potrebno da u britanskoj politici kraljica i zemlja budu stavljeni na prvo mjesto umjesto političara i političkih stranaka kao što je sada slučaj. A to me dovodi do sljedećeg pitanja. Ekstenzija. Ja ne želim produljenje roka, e, odnosno pregovora. E, ako prekoračimo rok izbora, izborima će e, dominirati pitanje Brexita i onda nećemo govoriti i imati priliku govoriti o pravim reformama koje su potrebne Europskoj uniji, a to će samo dati publiku i e, publicitet gospodinu Faražu. A on to baš želi. Zašto on to želi? Zato što želi nastaviti imati plaću koju može e, prebacivati u svoju offshore kompaniju. A druga, druga stvar, a druga stvar je da može nastaviti raditi svoj prljavi posao u Europskoj uniji, posao pokušaja uništavanja Europske unije iznutra. To on upravo kimenjem glave potvrđuje. A to nije ono što nama treba. Ono što nama sada treba jest da dobijemo većinu, odnosno u, sigurnost iz donjeg doma. To je ono što nam treba. Zato ja sam protiv svakog produljenja roka. Produljenja od jednog dana, jednog tjedna ili čak 24 sata ako se to prodeljenje ne bude temeljeno na jasnom stavu donjeg doma da znamo uopće što oni žele. Ako je to nešto manje ambiciozno od samog sporazuma, ok to je vaše. Ako, ako žele Carinsku uniju, dobro. Ako žele sporazum, dobro. Ako žele e, status e, Norveške, dobro. Ali molim vas, odlučite se jer ova nesigurnost ne može nastaviti niti za nas, niti za Ujedinu kraljevinu, niti za naše građane. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Sada za zelene, Filip Lamberc. Hvala lijepa. Još jednom je predsjednik Um, vijeća odlučio ignorirati naš e, skup. A oni koje Donald Tusk voli e, zvati liderima e, danas nisu ovdje prisutni na zadovoljavajući način. Nakon više od tri godine mi još uvijek čekamo da vijeće nađe jedinstveni odgovor na ovaj problem a vijeće je upravo zaključilo da ništa neće zaključiti. Šefovi vlada i država pokazuju nedostatak kapaciteta da se slože. A mi smo u parlamentu uspjeli e, postići većinu, a mi još uvijek čekamo te lidere. Gdje je to vodstvo e, kada već dvije godine čekamo da lideri nešto poduzmu konkretno kako bismo spasili klimu. Oni su gluhi i slijepi u, e, u odnosu na ljutnju mladih ljudi. Gdje su ti lideri? Gdje je to vodstvo kada se naši građani e, dignu i izađu na ulice, e, kada dignu svoj glas protiv nejednakosti u društvu? kad se naši građani bore protiv divlje digitalizacije i divlje globalizacije, gdje su naši lideri, gdje je to vodstvo? Oni i dalje šute. U samom Europskom vijeću sve veći broj lidera odlučuje ugroziti e, neovisnost e, tiska, e, poštenu razdiobu ovlasti i ugrožava slobodu, slobode svojih građana. A ovaj parlament, e, primjerice u lipnju, u e, vijeću donesena je odluka da će se otvoriti postupak e, protiv mađarske vlade, a zapravo taj postupak nije ništa nego samo pristojno pitanje. Mi ne možemo zauvijek čekati da oni koji sebe nazivaju liderima nešto poduzmu. Oni su u najboljoj hipotezi sljedbenici. Pravi lideri danas, dame i gospoda, bi trebali očuvati naš okoliš, eh, našu socijalnu pravdu, naš eh, socijalni ekonomski poredak. To je naša ambicija. Hvala vam lijepa. Ora, Confederale della Sinistra Unitaria. Predsjednica Kuba Guenger, gospođa Cimer. Sorry. Dame i gospodo, sigurno ste se pogledali film wenn ich auf den bevorstehenden ratsgipfel äh, denke der wieder beskrajni dan i to se sad isto događa u ovoj raspravi o brexitu i vidimo na koji način teku pregovori između Europske unije i Velike Britanije. E Europska unija je jedna od inicijatora i glavnih aktera Pariškog sporazuma. Europska unija je odgovorna zato da je došla do sporazuma o održivom razvoju. I sve to bi trebale biti teme kojima se ovdje bavimo. Samo tako ćemo kao Europska unija biti u mogućnosti da unutar Europske unije, ali i van Europske unije se suočavamo s onim što se oko nas događa i da postignemo pravi napredak, da imamo utjecaja na stvari i na razvoj i da stvorimo dobre životne uvjete za naše građane i građanke, ali i na globalnoj razini. Dakle, to je naša odgovornost kao Europska unija. Umjesto toga mi se sada bavimo već po drugi put e, ovime što se dogodilo u Donjem domu već po drugi put, drugi put dakle sporazum je odbijen e, premijerka May nije izvojevala većinu, dakle nemamo većinu za napuštanje Europske unije. Ne postoji većina za uredni Brexit. Posljedice kao prije svega snose građani u Velikoj Britaniji, građani u Europskoj uniji, zatim e, građani Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji i građani Europske unije u UK-u, ali isto i građani Sjeverne Irske, jer većina njih nemaju mogućnost kratkoročno premjestiti sjedište svojih poduzeća iz Londona u Belfast primjerice zato što e, smatraju da će Belfast dalje ostati u Europskoj uniji. Većina njih nema mogućnost da svoje svoje nekretnine, svoja ulaganja e, premjeste negdje drugdje ili isto tako ne mogu unutar obitelji pobrinuti se zato da promjene državljanstvo, da dobije državljanstvo jedne od država Europske unije. Dakle, velika većina građana će snositi posljedice. I to će imati također velike implikacije na obrazovanje, na zdravstveni sustav, prije svega i na gospodarski sektor i gospodarski razvoj regija. I njima, građanima, bismo se mi trebali osjećati obveznima kao Europska unija, dakle ne vladi u Londonu, ne donjem domu, nego mi se moramo potruditi oko građana. To je naša obaveza i zato bismo se trebali ovdje zalagati za njih. Mislim da moramo razgovarati prije svega o dvije stvari. Naime, ako se želimo pripremiti za 29. ožujka za neregulirani Brexit, dakle Mad Friday o kojem očito <laughs> govorimo, onda moramo polagati veliku važnost na prava građana. Dakle, moramo zaštititi prava građana u Ujedinjenoj kraljevini da njihova prava nisu ugrožena u Europskoj uniji. Mi smo preuzeli odgovornost, mi smo dali obećanja i sada moramo, došlo je krajnje vrijeme da je to jasno i kažemo. Moramo pružiti konkretnu potporu Irskoj i moramo jasno reći da smo protiv tvrde granice i da smo protiv izmjene sporazuma Velikog petka a prava i sigurnost građana ne smiju ovome dijelu Europe biti dovedena u opasnost. No, postoji jedno vrlo jednostavno rješenje, moram reći, kada govorimo o problemu backstopa. Dakle, ne smije biti granica na Irskom otoku, ne smije biti graničnih kontrola, ne smije biti granica Irsko jedinstvo bi bilo najjednostavnije rješenje. Onda Europska unija ne bi imala više problem, Irci ne bi imali problem, a ni oni koji se zalažu za izlazak ne bi imali uopće nikakav problem. Dakle, to bi bilo rješenje. Britanska vlada je danas započela objašnjavati da ne postoje kontrole između Sjeverne Irske i Irske, no možda i oni vremenu smatraju da je mala Velika Britanija važnija od zajedničkih interesa. presidente del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta. Hvala vam. Nadam se nakon eh, skoro dvadeset godina da je ovo moj predzadnji govor u ovom parlamentu i da se neću ovdje više vraćati u srpnju. Nadam se da, će, da se svi s time slažete. Rekao sam vam, gospodine Barnije, da ovaj sporazum neće proći donji dom. Niste mi vjerovali odbačenje, mislim da ste pretjerali, tražili ste previše i jutro ste se našli bez 39 milijardi funti. E, sigurno se loše osjećate zbog toga, ali bez brige pomoć stiže vama jer e, mislim da će danas donji dom glasovati protiv onoga što e, govori članak 50. a to je da odlazimo 29. ožujka sa ili bez sporazuma. A moram reći da sada razlika između uh, političke klase u Ujedinjenoj kraljevini javnog mnjenja jest ogromna zato što nema, nema sumnje da e, javno mnjenje danas u Velikoj Britaniji e, je sve čvršće mi jednostavno želimo napustiti Europsku uniju. Dosta nam je, već nam je stvarno dosta. Vidimo kako je gospodin Verhofstadt ljutit na našu zemlju, kako je birokratski nastrojen gospodin Barnje i mi ne želimo da nama upravljate, mi želimo sami sobom upravljati. Siguran sam da će sljedeće epizode ovoga biti da će e, premijerka na sam